E, ako ne bude na primjedbi to tome e, i ako gospođa Saksko e, izjavi da nema nikakvu funkciju koja ne bi bila u skladu sa zastupništvom u parlamentu. Gospođa Angelika Vertman napušta Alde i biti postaće neopredjeljena. Imam još